Prijeći ćemo sada na obrazloženje glasanja. Prvo izvješće je izvješće Ertug. Zastupnica Šojdrova ima riječ. Samo trenutak, gospođo kolege. Hvala započinjemo s obrazloženjem glasanja pa ću vas zamoliti tišinu zastupnica Šojdrova. Hvala na riječi, gospođo predsjedatelj.